zastupnici mogli pismeno predati obrazloženje o tim temama prema pravilima iz našeg poslovnika nećemo imati obrazloženja glasovanja za slučajeve kršenja ljudskih prava. Iz eh, kluba zastupnika Aldea sam zaprimila zahtjev da se Marija Tereza Jimenez Barbat imenuje članicom e, odbora KULT, e, isto tako u delegaciju za odnose sa zemljama Magreba i u delegaciju parlamentarne skupštine Unije za sredozemlje. Imali nekih e, primjedbi